sa kandidatkinjom za mjesto visoke eh, potpredsjednice Europske komisije, gospođe Mogherini. Gospođe Mogherini, srdečno vam zahvaljujem što ste ovdje i veselim se raspravi koju smo već i vodili u jednom drugom obliku kada ste nedavno nam se obratili u svojstvu predsjednice Tajanskog predsjedništva. Htio bih vas sve podsjetiti da u skladu sa smjernicama za odobravanje komisije, e, što se tiče poslovnika parlamenta, Parlament procjenjuje kandidate za povjenike na temelju njihove opće sposobnosti, predanosti europskim ciljevima i osobne nezavisnosti, ali isto tako procjenjuje poznavanje određenog resora i sposobnost komunikacije. Zaprimili smo pismene odgovore kandidatkinje na naša pitanja. To vam je poslano mailom. Želim vas podsjetiti da je oblik ovog saslušanja slično onome sa gospodinom kandidatom za Hanom. Kao prvo, kandidatkinje pružamo mogućnost da održi uvodno izlaganje u trajanju ne više od 5 minuta, 15 minuta, a zatim će imati na kraju još 5 10 minuta za završno izlaganje Zatim, nakon ovog uvoda imamo 45 pitanja od strane zastupnika Europskog parlamenta. Prvi krug će predstaviti zastupnici klubova zastupnika i nezavisnih članova, zatim predsjednici odbora SEDE, INTE i DEVEA. Tih 11 zastupnika će imati jednu minutu za postavljanje pitanja, jednu i pol minuta za odgovor, zatim e, pola minute za popratno pitanje i opet jednu minutu za odgovor. To znači da imamo a kasnije ćemo imati e, jednu minutu za pitanje i dvije minute za odgovore. Vrijeme za govor smo organizirali zajedno sa klubima zastupnika i želim reći da bi svi trebali poštivati svoje vrijeme za govor. Inače ćemo zapasti u poteškoće. No, mislim da smo to dosta dobro napravili kada se radilo o saslušanju gospodina Hana Vidite i sami da imam određenih problema sa govorom, dakle moj glas, i neću moći prekidati osobe kada prekrše vrijeme za govor, jednostavno ću im isključiti mikrofon, budite toga svjesni. I naravno zbog tog stanja sa glasom, nadam se da ćete imati svi razumijevanje za to da ćemo tako postupiti, stoga nemojte pokušati reći, sada prelazim na moju zadnju rečenicu. i mislim da onda to možemo obaviti kako treba. Nakon rasprave kandidatkinja za povjednicu ima 5 do 10 minuta za završne primjedbe i zatim ću ja zaključiti sastanak. Gospođo Mogherini, mi imamo velika očekivanja što se tiče vašeg mandata. Imamo ovdje razvoj vezan uz Europsku službu vanjskog djelovanja u proteklih pet godina. Imamo još jedan razvoj koji sam, bih ja nazvao probnim rokom, to je politika triju šešira. Htjeli smo ostvariti sinergijske učinke time što će visoka predsjednica biti istovremeni potpredsjednica komisije sa svim e, manevarskim mogućnostima. Dakle, puni povjerenik koji će voditi resor vanjske politike. Imamo i mogućnost e, dakle, da, da stupi u svojstvu znamenice i da iskoristi mogućnost da se iskoristi mogućnost da Europska služba za vanjsko djelovanje, koje je sada u velikoj mjeri već izgrađeno, da surađuje sa osobljem iz komisije sa 140 isto tako i delegacija u pojedinim državama kako bi se stvorilo što više učinka, što više rezultata, kako bi s time stvorili sadržaj gdje bi onda mogli preuzeti vodeću ulogu unutar vijeća ministara. Mislim da u područjima gdje je još uvijek potrebna jednoglasnost nam treba isto tako intelektualno vodstvo kako bismo na tom temelju ostvarili jedan jedinstveni glas Europe u ovoj sve opasnijem svijetu kako bismo uzeli u obzir interese europskih građana i kako bismo doprinijeli miru i slobodi u našem susjedstvu. Mislim da vi imate sada priliku zauzeti ovu dužnost u vrlo zanimljivom razdoblju, a isto tako vas želim posjetiti da ćemo imati još niz pitanja koje će trebati ugraditi u ono što smo dogovorili što se tiče prava Europskog parlamenta na području vanjske politike. Mi smo uvijek iznova naglašavali da je vanjska politika nadležnost izvršnih tijela vlasti. Unutar parlamenta govorimo o parlamentarnoj demokraciji, govorimo o nadzoru, govorimo o informiranju, govorimo o pravovremenim konzultacijama, kao i naravno činjenica da sudjelujemo u ratifikaciji jednom kada se zaključuju sporazumi te isto tako da odlučamo o proračunu. I stoga mislim da tu može nastati jedna suigra i ja sam optimističan prema razgovorima koje smo vodili da ćemo tu možda ostvariti jedan smislen e, rezultat. I prije nego što krenemo u samu raspravu morate isto tako i znati da nam je važno da kada se radi o osoblju Europske službe za vanjsko djelovanje, kada smo uveli pravilo jedne tečine i svake institucije da i države članice da smo rekli da ne smijemo vodeće pozicije dati državama članicama, a manje vodeće e, pozicije e, javnim službenicima i unutar kolegija imali smo jednog tamo predstavnika koji je proizašao iz Europskog parlamenta koji je vrlo iskusan i mislim da možemo u suradnji smisleno definirati naš rad i mi smo spremni konstruktivno surađivati. Gospođo Federica Mogherini, predajem vam riječ.